dioksida iz pomorskog prometa, izvjestitelj Fari, Jose Inacio Faria, i on ima prvi riječ na jednu minutu. Hvala lijepa, gospođo predsjedateljice. Gospodine povjereniče, Arias Kanjete, uvaženi kolege. Ovo je dakle još jedan prijedlog koji ide u smjeru očuvanja energije. Efekt staklenika kao problem u prometu, kao problem u prometu pojavljivao se već i ranije u određenim eh, eh, prijedlozima. Imali smo prilike vidjeti da su te mjere dovele do određenog smanjenja, čak 36% u određenim e, sektorima. Kriza je isto također doprinjela do smanjenju stakleničkih plinova, međutim ti inicijalni efekti jednostavno su izblijedili i stvari sada ponovno idu u suprotnom smjeru pomorski promet e, trenutačno zapravo nema nikakvu obvezu smanjivanja CO2. Ciljevi za razdoblje od 2020. godine zapravo su takvi da bi se i pomorskom prometu trebala nametnuti određena ograničenja kako bismo ih ostvarili na način na koji to želimo. Ono čime se mi danas bavimo je zapravo prvi korak da se ide u tom smjeru i da se smanje emisije stakleničkih plinova od oko 4% na razini Europske unije. S obzirom na to da se zapravo teže dekarbonizaciji u dugome roku, vrlo je važno imati na umu da treba učiniti sve što možemo i u pomorskom e, sektoru. Ako ne učinimo ništa, doći će do povećanja od gotovo 50% u narednom razdoblju do 2050. godine. Prva stvar koju želim reći jest da je ovaj zakonodavni prijedlog, prijedlog koji se primjenjuje na sve brodove koji pristaju u europskim lukama i zapravo će predstavljati priliku da se e, krene sa pregovorima također u Međunarodnoj pomorskoj organizaciji da se krene sa daljnjim uređivanjem ovog sektora. Ono što moramo učiniti jest pobrinuti se da naša suradnja sa međunarodnim partnerima i dalje bude aktivna. To je naime ključno za dinamičnu politiku. Europska unija zapravo mora biti pionir u ovom području. Moramo nastaviti s našim nastojanjima i moramo se pobrinuti da ovi koraci zapravo dovedu do ambicioznog međunarodnog sporazuma. Druga stvar koju želim reći jest sljedeća. Ovaj zakonodavni prijedlog zapravo će omogućiti da se prati i provjerava emisija ugljičnog dioksida iz pomorskog prometa te da podaci budu transparentni. Na godišnjoj razini Europska komisija zapravo će imati podatke koji će biti e, pouzdani, prvenstveno se radi o podacima o potrošnji goriva također i to će nam omogućiti da postavimo određene granice e, koje će onda u konačnici dovesti do efektivnog smanjenja emisija stakleničkih plinova. Također, to bi moglo dovesti i do e, povećanja međunarodnih performansi u smislu e, smanjenja emisija stakleničkih e, plinova. Također, ovo je izuzetno važno za korištenje zelenih tehnologija na moru. Vidimo da postoji čitav niz prednosti e, do kojih bi moglo doći kada se radi o smanjivanju emisija ugljičnog dioksida, posebice kada se radi o krutim česticama i određenim dušičnim spojevima. Da bismo poduzimali bilo kakve druge mjere u skorijoj budućnosti u ovom sektoru, preduvjet je da najprije odradimo ovaj dio. Želim zahvaliti kolegama i izvjestiteljima u Sjeni koji su radili sa mnom na ovom prijedlogu. Hvala im na sjajnoj suradnji. Također, želim zahvaliti Europskoj komisiji gospođi Meri Veroniki Pleteski na Čim, Roberti Leki i Viljamu Balkanu, koji su bili politički savjetnici e, za ALDE i uvijek su bili vrlo konstruktivni. Hvala lijepa. Zahvaljujem izvjestitelju. E, povjerenike Mikelarije Sageta ima riječ. Izvolite. Hvala lijepa, gospođo predsjedateljice. Kao prvo, želim zahvaliti izvjestitelju, gospodinu Fariji, Zahvaljujem mu na pristupu, prijedlogu komisije koji je bio vrlo konstruktivan. Također mu želim zahvaliti što je radio surađivao s komisijom na postizanju brzgom čitanju. Želim zahvaliti gospodinu Skilakakisu i svim izvjestiteljima u sjeni. Ovaj prijedlog vezan uz praćanje i priobjeravanje emisije ugljičnog dioksida iz pomorskog prometa u skladu je sa našom regulativom e, koja postoji dakle u ovome trenutku i pomorski promet ne bi trebao biti nipošto izuzetak. Vrlo je važno da se uvede jedan solidan, transparentni sustav koji će omogućiti da se pouzdani podaci koriste na pravi način i da idu u smjeru smanjivanja emisija e, ugljičnog dioksida da uz vrlo male troškove ili gotovo bez dodatnih troškova. E, to je nešto što bi također trebalo dovesti do smanjenja korištenja fosilnih goriva. Europska unija zapravo želi globalna rješenja za emisije u pomorskom prometu i zbog toga ćemo i dalje promicati raspravu vezanu uz ova pitanja u Međunarodnoj pomorskoj organizaciji. Mehanizam praćanja i provjeravanja emisije ugljičnog dioksida zapravo šalje snažnu poruku, posebice u svijetlu rasprave koja će se održati u svibnju u Londonu u okvirima Međunarodne e, pomorske organizacije, a isto tako i pred sastanak, pred konferenciju koja će se ove godine u prosincu održati u Parizu, a bavit će se temom klimatskih promjena pod pokroviteljstvom UN-a. Rezultat koji je postignut e, jest naravno stvar e, kompromisa i dogovora. Drago nam je što smo uspjeli postići ovaj dogovor temeljem podataka koje smo dobili i iz samog sektora i drago nam je što smo uspjeli postići dogovor koji neće pretjerano opteretiti sektor. Naravno, moramo smanjiti emisiju ugljičnog dioksida, ali u skladu sa međunarodnom e, debatom na ovu temu morali smo uključiti i određeni broj značajnih poboljšanja koja se odnose i na druge parametre. E, vrlo je važno također da u sektoru postignemo što veću razinu transparentnosti zato što je to nešto što će omogućiti e, efikasne izmjene u dosadašnjoj politici. Također vrlo je važno reći da ako se uspijemo dogovoriti e, oko ovoga, onda ćemo zapravo u budućnosti e, postići lakše i dogovor o nastavnim mehanizmima koji će slijediti nakon ovoga. Ponavljam, radi se o vrlo važnom dogovoru, poruci koju šaljemo prije konferencije na temu klimatskih promjena koja će se održati u Parizu. A istovremeno to je nešto što će zaista pomoći raspravama na ovu temu posebice na razini Međunarodne pomorske organizacije. Prvi govornik u ime kluba zastupnika je gospodin Fjelner. Izvolite. Hvala gospođo predsjedateljice. Pomorski promet jest zapravo prometni sustav globalne trgovine. Gotovo 90% e, robe se u određenim e, sektorima jednostavno prevozi brodovima i ne radi se samo o tome da budemo e, zadovoljni sustavom koji poštuje okoliš, već isto tako da idemo u smjeru sustava koji je i troškovno učinkovit, koji je rentabilan. Sam sektor također naravno mora podnijeti svoj dio odgovornosti kada se radi o smanjivanju emisije ugljičnog dioksida i zbog toga podržavam ovakav pristup u prvom koraku. Nadam se da će ovo ubrzati proces unutar IMO-a tako da možemo i ostatku svijeta poslati poruku, a oni će nadajmo se slijediti naš e, primjer, pa ćemo na taj način zapravo dobiti jednake uvjete za sve i na neki način postići jedan globalni e, skup pravila prema kojima će svi e, igrati, dakle prema kojim, u skladu s kojima će se svi ponašati. Uh, uh, Naravno, trebamo imati na umu da se može dogoditi da e, zbog ovih promjena jedan dio robe završi na manje učinkovitim prijevoznim sredstvima, primjerice cestovnom prometu putem kamiona i sl. što može dovesti do negativnih promjena u nekim drugim sektorima. I upravo zato je važno da se usredotočimo na najbolje rješenje, zato što je općenito e, smanjenje emisije ugljičnog dioksida vrlo važno jer predstavlja smanjenje jednog od najštetnijih plinova, a istovremeno moramo se usredotočiti na velika vozila i na velika plovila. Jednostavno se radi o tome da cijeli sektor mora podnijeti svoj dio odgovornosti kako ne bi došlo do sukoba među sektorima. Sljedeći govornik, e, gospodin Matijas Lote, za jednu minutu. Hvala lijepo, gospođo predsjedavateljice. Mislim da je e, ovaj instrument tek prvi korak. To nije instrument koji će ostvariti samo smanjenje, već e, koji će nam omogućiti usporedbu da steknemo uvid E, u cijelu ovu situaciju. E, to je malo područje. 3% stakleničkih plinova dolazi iz e, pomorskog promota, no unatoč tome postoje različita strujanja i to će postati sve veći problem. I time je e, ovo jedan svakako dobar korak, ali ipak manji korak u smjeru toga da, da sklopimo međunarodni sporazum. To bi trebao biti naš cilj. Moramo ići u smjeru međunarodnih pregovora. Vidimo e, kod e, IKEA upravo e, E, tu situaciju. E, tamo e, je bojišnica postala tvrđa i dolazi do intenzivnih pregovora na međunarodnoj razini. Svatko mora doprinijeti, ne smijemo dopustiti da samo neki doprinose više najbolje bi bilo sve to riješiti na međunarodnoj razini, no unatoč tome mi trebamo i dalje raditi na ovom pitanju u slučaju da ne dođe do sklapanja sporazuma na međunarodnoj razini. E, vidjet ćemo kako se odvijaju pregovori na razini Međunarodne pomorske organizacije, što možemo očekivati, ima li komisija plan B u slučaju da međunarodni pregovori ne uspiju na razini IMO-a. E, možda bismo trebali e, sklopiti širi kompromis, e, isto kao što se to događa u zrakoplovnom prijevozu i malo nešto stvarimo, da opet zastanemo. Sljedeći govornik, gospođa Julie Gerling, jedna minuta. hvala vam gospođo predsjedateljice zahvaljujem i izvjestitelju mislim da je njegov pristup eh, ovom predmetu s obzirom na to da na njemu nije radio od početka u skladu sa onime što je gospodin Tolbaus zapravo započeo i mislim da je pravi svijetli primjer transparentnosti. Hvala mu na tome. EKR e će s velikim zadovoljstvom glasovati za ovaj prijedlog, zahvaljujući kojem će se uspostaviti sustav praćenja i provjeravanja emisija ugljičnog dioksida iz pomorskog prometa. Naš je glavni cilj da europska regulativa bude praktična, proporcionalna u smislu opterećenja koje se stavlja na industriju, te da bude e, u skladu sa e, globalnim mjerama Međunarodne pomorske organizacije. Kada se završi s ovim dijelom posla i kada se bude točno znalo u kojem se smjeru ide, mi ćemo zapravo uskladiti zakonodavstvo, dakle unijet ćemo izmjene i dopune kako bi zakonodavstvo bilo u skladu sa onime što imamo. Mislim da je dobro da ne ponovimo grešku koju smo napravili kada se radilo o izmjenama i dopunama zakonodavstva u zrakoplovstvu, kada je svatko radio po svome i dobro je da imamo jedinstveni pristup u pomorskom prometu. Hvala. Govornik za ALDE, klub zastupnika, dvije minute, gospodin Mil Horvac. Hvala lijepo, gospođo predsjednice. Pomorstvo, kao i svaki drugi industrijski sektor, morat će se rukovoditi okolišnim standardima. Vrlo je važno imati na umu da se radi o gospodarskom sektoru koji je međunarodne naravi i zbog toga je od izuzetne važnosti da postoje jednaka pravila za sve. Želim stoga iskoristiti ovu priliku da pozovem komisiju i države članice da intenziviraju svoje aktivnosti unutar međunarodne pomorske organizacije i ne samo vezano uz ovo pitanje. Podržavam ovo izvješće zato što mislim da je uistinu postiglo pravu ravnotežu i uspjeli smo unijeti određene prilagodbe zahvaljujući kojima nećemo imati neproporcionalnu birokraciju spominje se često da ovakve prilagodbe često izazivaju velike dodatne troškove. Ako se ne uzimaju različite okolnosti u kojima funkcionira pomorski promet, to se i može dogoditi željeli mi to ili ne i zato moramo biti vrlo oprezni kako ne bismo doveli do neravnopravnog položaja. Trošak će biti procijenjenih 7000 eura po brodu. Međutim, svako pravilo e, samo je onoliko kvalitetno koliko je kvalitetna njegova provedba. Postoji čitav niz problema vezan uz pomorski promet u Baltičkom moru. Mi bismo željeli znati koliko će kvalitetna biti kontrola, zato što zbog određenih e, razloga zapravo e, imamo određene dvojbe vezane uz ruske brodove i kako će se njih kontrolirati u Baltičkom moru. Također nas zanima hoće li postojati efikasne sankcije. Ako postoje efikasne sankcije, to je u redu, ali ako ne postoje, onda ponovno nemamo baš jednake uvjete za sve, niti svi e, plove e, uz pomoć e, struja jednake snage. Dakle, mislim da je ključna stvar koliko ćemo zapravo biti efikasni u provedbi od odredbi iz ovog predmeta. Ako ne budemo efikasni, samo ćemo se naći u još većim problemima. Hvala lijepe. Sljedeći govornik, Huarihtija Baunshorsu za GUE. lijepa. Te, por su trabajo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 ono što pokušavamo učiniti u drugim sektorima. A zahvaljujući ovim mjerama moći ćemo ići u korak sa e, ispunjavanjem naših ciljeva vezano uz globalno smanjenje stakleničkih plinova. Mislim da moramo biti još ambiciozniji kada se radi o regulativi i u postavljanju naših ciljeva i zbog toga bih ja želio postaviti pitanje komisiji. Kako namjeravate ubrzati dinamiku pregovora unutar IMO-a? Također, mislim da moramo biti svjesni da niti jedna mjera neće biti dovoljna ako ju ne prati eh, dubinski pristup globalnom sustavu. Hvala. Hvala lijepa gospodine Farija, dozvolite da vam zahvalim na odlično odrađenem poslu. Morali ste preuzeti posao gospodina Skilekakisa, mislim da ste odlično odradili ono što je trebalo. Također želim reći da podržavamo ovaj dogovor koji je pred nama. I zapravo se trenutačno bavimo samo praćenjem međunarodnog pomorskog prometa, dok istovremeno naravno svi znamo da je međunarodni pomorski promet jedan od rijetkih sektora u kojem uopće ne postoji regulativa vezana uz CO2. I ovo je zapravo prvi korak kada se radi o praćenju i kada se radi o izvješćivanju. To je samo početak. Dobar početak, ali samo početak. Želim to naglasiti. Također, postoji i e, obveza komisije da izvještava svake dvije godine o cjelokupnom utjecaju na klimu jer zapravo pomorski promet se ne svodi samo na emisije CO2 već isto tako postoji čitav niz drugih važnih pitanja. Međutim, pitanje koje se postavlja jest koji je sljedeći korak. Gospodine Arias Kanjete, svi znamo da Međunarodna pomorska organizacija navodno radi na nečemu, ali svi isto tako znamo da cijela ta priča ide jako, jako sporo. Moje pitanje gospodinu povjereniku je dakle, što namjeravate učiniti kako bi se se pobrinuli da IMO zaista učini ono što je potrebno, da dođe do smanjenja globalnih razina emisija i što Europska komisija namjerava konkretno učiniti da se smanje razine CO2, dakle konkretno učiniti, jer ako budemo samo čekali da IMO u konačnici nešto odluči, mogli bismo se naći u situaciji gdje jednostavno no prekasno i nećemo imati efikasan odgovor na pitanje. Hvala gospodine Ekaut. Gospodin Franzulika vam želi postaviti pitanje. Plavi kato, jeste li spremni prihvatiti ga? Da. Izvolite, 30 sekundi. Takvo je zadovoljstvo postaviti pitanje mojim dragom prijatelju gospodinu Ekautu vezano uz ovo vrlo važno pitanje. Da, naravno, mi ovdje govorimo, kao što ste rekli, o praćenju i provjeravanju emisija ugljičnog dioksida i tako dalje i tako dalje. Međutim, sve su to riječi. Ne mislite li da je krajnje vrijeme da Europska unija doda ovome vrlo važnom pitanju e, malo mesa i da to uključi u pregovore vezane uz klimatske promjene na samitu koji se sprema te da se tamo govori o vrlo važnom pitanju. Kao što znamo sami će se održati u Parizu u prosincu i sami ste rekli krajnje je vrijeme da se prijeđe u sljedeću fazu. Previše mi tu pričamo i sad je konačno došlo vrijeme da konačno i provedemo nešto. Hvala, 30 sekundi. Hvala vam lijepa na ovom pitanju. Mislim da zapravo ne mogu nego složiti se s vama. U potpunosti se slažem da bismo trebali nešto učiniti. Možda bi to trebalo nadovezati na ono što je rekla gospođa Gerling vezano uz neuspjehu u međunarodnom zrakoplovstvu vezano uz ova pitanja. Akcija na razini Europske unije zapravo dovodi do pomaka i na globalnoj, na međunarodnoj razini. Dakle, ponekad jednostavno vidite pozitivni učinak kad vi prvi krenete i mislim da je krajnje vrijeme da kada se radi o pomorskom prometu tako također poduzmemo što treba. Hvala lijepo. Sljedeća govornik je Daniela Juto i dobrodošli. Čestitam na vašoj, na vašoj bebi. Hvala vam lijepa, poštovani kolege. Mi pozdravljamo ovaj prijedlog e, i čestitamo izvjestitelju jer imamo dojam da smo sada uspjeli staviti pod nadzor emisije ugljičnog dioksida iz pomorskog prometa. To je doista ključno jer e, one uvelike pridonose onečišćenju. Iznimno je važno recimo u području Ligurije da poduzmemo nešto radikalno jer je nije riječ samo o buci koju stvaraju brodovi već i o onečišćenju e, ovo postupno smanjivanje e, je nešto s čime se slažemo ali motori iz brodova e, uvelike izazivaju onečišćenje i zato je važno da vidimo na koji bi se način njihovo funkcioniranje moglo provjeravati, osobito u lukama. Važno je da imamo europski standard kako ne bismo imali dvostruke standarde e, ili više kategorija vezano uz luke. Hvala. Uvaženi kolege, Europska unija zapravo kreće u raspravu s dobrim namjerama, još jednom, ali da pritom ne nudi nikakva održiva rješenja. Bez kontrole, bez sankcija onih koji ne poštuju ciljeve vezano uz smanjenje ugljičnog dioksida, odnosno emisija u pomorskom prometu, ovo je prilično skroman pokušaj i teško da ćemo uspjeti smanjiti zagađenje atmosfere. Ne možete e, pokušavati riješiti problem ako to ne činite na samom izvoru problema. Naime, čini se da se jednostavno daje veća prednost slobodnoj trgovinskoj razmjeni bez ikakvih ograničenja. Treba uzeti u obzir čitav niz složenih aspekata. Treba se e, više uključiti gospodarske aktere kako bi se pripremila jedna adekvatna i održiva studija koja sadrži konkretne prijedloge. Želim skrenuti vašu pozornost vezano uz metodu koja je odabrana, zato što zapravo ne postoji zadovoljavajući instrument koji bi bio predmet međunarodnog sporazuma koji bi obvezivao države članice. Europska komisija mora djelovati i mora nametnuti supranacionalni okvir jer inače jednostavno nećemo uspjeti ostvariti cilj a istovremeno treba naravno poštovati suverenitet zemalja. Plava kartica od gospođe Grapini, prihvaćate li ju? Prihvaćate li plavu karticu gospođe Grapini? Hvala vam predsjedateljice, poštovani kolega. Razumijem da ste kritično nastrojeni u odnosu na komisiju jer komisija ne sudjeluje dovoljno u ovome i ne nudi rješenja. Mi kao zastupnici u Europskom parlamentu možemo naravno kritizirati komisiju, no imate li konkretan prijedlog koji biste mogli dodati ovoj vrlo važnoj temi? Hvala. Molimo vas mikrofon, oprostite. Prijedlog se prvenstveno oslanja na konstataciju vezano e, uz e, određene dogovore i nedostatak, ali nije na komisiji da zapravo popunjava sve te praznine koje postoje. Vrlo je važno da se djeluje na međunarodnom i supranacionalnom nivou. Hvala lijepa. Ovo su sada bili e, govornici klubova zastupnika. Sada više nemamo vremena za plave kartice. Sljedeći govornik je gospodin e, Giovanni Lavija, jedna minuta i 30 sekundi. Hvala vam lijepo, gospođa predsjedateljice, prije svega... Zahvaljujem e, gospodinu Fariji i ostalima iz e, drugih klubova zastupnika koji su tako dobar posao odradili vezano uz ovo izvješće. Znamo da je veliki udio pomorskog e, i brodskog e, prometa koji putuje morima, e, dakle i, i morama i rijekama u sveukupnom provozu, iznimno je važno da stoga smanjimo emisije CO2 po toni robe koja se prevozi, iako je ta iznos već niži nego kad je riječ o cestovnom prometu ili o zračnom prometu naravno e, taj, e, te emisije kao i općenito emisije stakleničkih e, plinova uvelike pridonose onečišćenju. Za vrijeme talijanskog predsjedanja radili smo na ovom sporazumu s parlamentom i to pokazuje da je parlament dosljedan u želji da se uspostavi sustav praćenja u pomorskom prometu. Iznimno je važno da odredimo ciljeve, ciljeve za smanjenje i da provedemo mjere koje su usredotočene na tržište kako bismo se pobrinuli da postoji odgovarajući sustav sankcioniranja i plaćanja nadoknada. Ako imamo trgovanje emisijama, moramo pridonijeti sveukupnom smanjenju emisija u ovom sektoru. To nije cjelovito rješenje, ali je korak u pravom smjeru. Hvala lijepa. Gospođa Kristel Šaldemoze, jedna minuta 30 sekundi. Hvala vam lijepo. Kao što je danas već rečeno, pomorski promet je sektor koji mora snositi svoj dio odgovornosti u sveukupnom smanjenju emisija CO2. U ovom trenutku pomorski promet u tome ne sudjeluje unatoč emisijama koje stvara i zato mislim da je iznimno važno da zajamčimo da naš pomorski e, promet i taj sektor također pridonosi očuvanju planeta. Važno je da brodari ulože u tehnologije koje ne onečišćuju okoliš i u tom svjetlu se iznosi i ovaj prijedlog. Dakle, sustav izvješćivanja i praćenja emisija CO2 brodova koji izlaze iz europskih luka omogućit će nam prikupljanje podataka koje će nam pak omogućiti da izračunamo koliko ovaj sektor pridonosi emisijama CO2 i to će nam pomoći da postrožimo svoje propise. Iznimno mi je drago što ne razmatramo samo veličinu brodova nego količinu robe koju, koju prevoze količinu tereta jer to je važan dio ovog proračuna ovo je dokument koji je predstavlja korak u odgovarajućem smjeru ali ne i sveukupno rješenja moramo razmotriti globalne standarde za čitav pomorski promet i sveukupne, e, sveukupne zahtjeve za smanjenje CO2. Hvala. Hvala, gospodin Mark makar dvije minute. Hvala vam lijepo predsjedateljice, pozdravljam ovaj sporazum, mislim da je on uravnotežen i predstavlja korak koji se može provesti, a ide u smjeru smanjenja emisija CO2 u pomorskom prometu. To je na neki način posljednji mohikanac jer ovo je jedina vrsta prijevoza koja još nije obuhvaćena uredbama, odnosno propisima Europske unije, a čiji je cilj smanjenja emisija CO2. Naravno, to je korak u cilju sve sveukupnog smanjenja emisija stakleničkih plinova u Europskoj uniji i e, dio onoga što je potrebno učiniti ne samo u Europskoj uniji nego na globalnoj razini. Zato postoji mnogo objektivnih razloga za ulaganje velikih napora u ovaj sektor. Moramo imati pouzdane podatke i E, temelj za to predstavlja odgovarajući sustav praćenja i izvješćivanja. On će nam omogućiti da e, postignemo uravnoteženu situaciju i zato ću uve, e, čvrsto poduprijeti ovo izvješće tijekom glasovanja. Hvala. Gospođa Gesine Mašter, jedna minuta 30 sekundi. Hvala lijepa, gospođo predsjednice. Najprije želim zahvaliti svom kolegi Farija on je odlično pregovarao e, on je poput e, Kolombosa, on je uspio e, ostvariti ovu misiju ovo je vrlo važna stvar za zaštitu klime. E, sustav praćenja u pomorskom prometu je bitan ne samo za zaštitu klime na svjetskoj razini, već i za zaštitu mora. Ja zagovaram integriranu politiku mora, u je više iskorištavati mora i u tom smislu je važno ne samo štiti bioraznolikost, već i mora. E, veliki brodovi e, ispuštaju najviše stakleničkih plinova i o tome sada želimo e, primati izvješća. Vrlo bitno je što se da sve zastave države zastava u EU sudjeluju, nitko ne smije izostati, potrebno uključivati sve zastave Brodovi će morati podnositi izvješća. Vrlo je lijepo da je, nam je uspjelo podnostavniti ovo izvješće. E, E, možemo doći do vrlo razumnih i jasnih podataka na temelju tih izvješća. Drago mi je da Europa sada uspije, e, je, je uspjela utjecati na IMO, na svjetsku pomorsku organizaciju i mislim da je to od velike važnosti za globalno brodarstvo. Hvala lijepo. Sljedeća govornica, gospođa Merija Kilonen, jedna minuta. Svjetska pomorska organizacija je što se je postavila velike zahtjeve putem e, nove direktive za sumpor. Sada imamo novu direktivu koja traži da, da se obnove pomorske flote E, mnogo toga se priča, no mi u parlamentu moramo uzeti u obzir činjenicu da tijekom zimskih mjeseci e, površina mora je prekrivena debelim ledom i brodovi e, mogu prometovati samo ako postoje, postoje ledolomci

Hvala lijepo. Sljedeća govornica, gospođa Mirjam Dali, 1 minuta 30 sekundi. Tindika li l CO2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 Zahvaljujem predsjedateljice, zahvaljujem e, povjereniče. Ono što sam htjela reći jest da bijela knjiga iz 2011. je sadržavala podatak da treba smanjiti emisije iz pomorskog prometa za barem 40% do 2020. u usporedbi sa razinom iz 2005. Međutim, unatoč uvođenju minimalnih e, odredbi za energetsku učinkovitost na nekim e, brodovima e, nije došlo do smanjenja, a došlo je i do povećanja potreba za pomorskim e, prometom diljem svijeta. E, emisije ugljičnog dioksida iz pomorskog e, prometa uopće nisu u skladu sa klimatskim ciljevima Europske unije i zato je ovo inzistiranje na smanjenju emisija odnosno na uvođenju sustava mjerenja izvješćivanja i provjera u međunarodnom pomorskom prometu prvi korak koji ide u pravom smjeru. To će pridonijeti smanjenju ako se provedu snažne regulatorne mjere uz već postojeće tehnologije i to bi nam moglo pomoći da smanjimo emisije iz međunarodnog pomorskog prometa. To je sasvim sigurno pozitivno kada govorimo o klimatskim promjenama. Svi sektori moraju dati svoj doprinos, a e, kad uzmemo u obzir da je pomorski promet međunarodne naravi, iznimno je važno da dođe do međunarodnog sporazuma u sklopu IMO-a vezano uz sustav mjerenja e, i izvješćivanja pa će biti zanimljivo vidjeti što IMO planira u ovom području. Hvala lijepa. Gospodin David Bogdan Jakijević, jedna minuta. Predsjedateljice, povjereniče, u međunarodnom pomorskom e, sektoru znamo da još ne postoje nikakvi zahtjevi vezani uz e, smanjenje emisije ugljičnog dioksida i to je jedini takav sektor. Stoga je potrebno da uspostavimo sustav e, mjerenja izvješćivanja i provjera emisija CO2 ne znam međutim zašto samo Europska unija treba snositi taj teret. Nametanje ovakvih zahtjeva na europski pomorski promet može utjecati na njegovu konkurentnost. Također se izlažemo opasnosti da ovaj sektor počne koristiti druge zastave, dakle da prodovi jednostavno plove po drugim zastavama kako bi nastavili e, raditi svoj posao. Važno je ne pre, opteretiti previše naše gospodarstvo. Hvala, sljedeća govornica, gospođa Kaja Kalas, jedna minuta. Hvala vam lijepo. Naravno da je važno da Europska unija prevodi borbu protiv klimatskih e, promjena, ali jednako tako moramo paziti da ne naštetimo našim tvrtkama. Smanjenje emisije ugljičnog dioksida iz pomorskog prometa mora se temeljiti na međunarodno zacrtanim standardima. Naše brodarske tvrtke e, se ne natječu lokalno niti na europskoj razini nego na međunarodnoj razini i iznimno je važno da stoga imaju ravnopravne uvjete e, važno je zaštititi okoliš, ali također moramo voditi računa o tome da se naše tvrtke moraju natjecati na međunarodnoj razini, a prometni koridori mogu se zamijeniti jeftinijim koridorima. Stoga se nadam da će se komisija pobrinuti da sve brodarske tvrtke mogu biti konkurentne neovisno o tome u kojem području rade. Hvala lijepa. Ovime smo došli do spontanog javljanja za riječ. E, prvi govornik, Sean Kelly, jedna minuta, izvolite. Hvala vam lijepa predsjedateljice. Poput drugih zastupnika i ja pozdravljam ovaj prijedlog. Nešto je svakako potrebno učiniti u pogledu onečišćenja i emisija ugljičnog dioksida koji dolaze iz pomorskog prometa. Ako ništa ne učinimo, količina onečišćenja će porasti, no ako nešto učinimo možemo smanjiti količinu onečišćenja. Stoga moramo učiniti što god je moguće. Ovo je tek prvi korak i kao povjerenik Kanjeta rekao ovo se može provesti bez velikih troškova ulaganja, dakle uz vrlo niske troškove i ako napravimo taj prvi korak mislim da ćemo e, dati vrlo jasan signal. Ovo je iznimno važno. Hvala. Hvala. Sljedeći govornik Ricardo Santos, također jedna minuta. as emissões de dióxido dos combustíveis fósseis são dos grandes kad je riječ o emisijama koje nastaju zbog fosilnih goriva, to je najveći izvor emisija stakleničkih plinova i one uzrokuju promjene vremenskih uvjeta diljem svijeta, jednako tako i promjene sastava naših oceana. Zato je važno hitno smanjiti te emisije, osobito emisije iz pomorskog prometa moramo rabiti alternativna goriva kao što su prirodni plin, ukapljeni prirodni plin i druge vrste goriva koje ne oštećuju okoliš. Uz to moramo rabiti sva ta goriva na racionalan način.

je naravno apsolutno neophodno regulirati i ovaj dio transporta jer i ovaj dio transporta zagađuje okoliš i zagađuje našu planetu i trebamo ne samo pitanje co two nego i drugih gasova trebamo mjeriti i želim se zahvaliti svima onima koji su učinili velike napore da dođemo do ovoga dokumenta odnosno do ovoga kompromisa ali naglašavam još jednom vrlo je važno da uzmemo u obzir sve one elemente i pomorstvo i lučku industriju i proizvodnju e, u industriji proizvodnju brodskih motora. govornik, e, minuta. da pomorski promet ima mogućnost da u budućnosti postane još značajan na razini teretnog prometa u cijelom svijetu i zato moramo taj sektor uzeti u obzir e, posebice što se tiče alternativnih goriva i potrebno je poduzeti mjere kako bi se emisije stakleničkih plinova smanjile. Neki prijedlozi se u budućnosti moraju implementirati, pritom mislim prvenstveno na uporabu zemnog plina također uporabu e, novih goriva koji srednjeročno bi se trebali početi više koristiti. Zato bismo trebali, na primjer, uvesti sustav trgovanja e, e, plinovima go, koji se spuštaju tijekom sagorjevanja goriva i vrlo je važno da E, i usluge od javnog značenja se ponude i na kopnu i u pomorskom prometu i da se redovno nude i u putničkom prijevozu i u teretnom prijevozu. Posljednji govornik je gospodin Nikola Kaputov za jednu minutu. Hvala lijepa. U međunarodnom pomorskom prometu e, možemo reći da imamo jedini sektor koji nije pod obvezom smanjivanja stakleničkih plinova emisije pomorskog prometa čine vrlo veliki doprinos atmosferskom onečišćenju i klimatskim promjenama i zato od velikog značenja da razvijemo europski sustav praćenja i provjere. E, e, taj sustav MER je najprikladniji mogući sustav za e, naš cilj ostvarivanja smanjivanja emisija. Moramo imati prikladnu politiku za cijeli sektor pomorskog prometa i moramo se fokusirati na smanjivanje atmosferskog klimatskog onečišćenja i smanjivanje, ublažavanje klimatskih promjena e, i svih antropogenih izvora. E, postoje mnoge promjene koje, s kojima se moramo suočiti tijekom sljedećih godina. Globalne razine će se povećati i zbog e, povećanja broja stanovnika i zato je za nas od vitalnog značenja da primjenjujemo tehnologije u svim ovim sektorima i instrumente koji će omogućiti praćenje onečišćenja e, kojeg, e, kojeg, e, prouzročuju brodovi. Izvolite povjerenik, dvije minute. Hvala. Uvaženi zastupnici, još jednom bih želio zahvaliti parlamentu i izvjestitelju i izvjestiteljima u sjeni na njihovom radu. Ovaj sporazum je usklađen sa zaključcima Europskog vijeća održanog 23. E, o klimatskim promjenama i potvrđuje da svi ekonomski sektori, uključujući i pomorski promet, moraju sudjelovati u ovoj borbi protiv klimatskih promjena. Želim istaknuti da je vrlo važno za Europsku uniju da pronađe globalno rješenje za e, pomorske emisije. Time šaljemo jasnu poruku uoči sastanka imo u Londonu u svibnju i konferencije o klimatskim promjenama koje će se držati u Parizu u prosincu. Sustav e, izvješćivanja, praćanja i provjere na regionalnoj razini u Europi će imati direktne pozitivne učinke ovdje, ali će isto tako imati i pozitivan utjecaj u oči započinjanja međunarodnih pregovora. Naše iskustvo će nam omogućiti identificirati rješenja koja već jesu e, profunkcionirala u praksi. Imaćemo dovoljno e, mogućnosti da ubrzamo napore nastojanja da smanjimo emisije u međunarodnom pomorskom prometu i čime ćemo utrti put za buduće sporazume o, u, smjeru uvođenja obveze provjere izvješćivanja. se povredniče željela bih zamoliti kolege da ne govore kada nam se vi obraćate. Kada nam se povjerenik i izvjestitelj obraćaju, molim vas nemojte govoriti u vječnici. Poslušajte ih. Hvala lijepa predsjednice. Neki zastupnici su postavili pitanje o stanju pregovora u Međunarodnoj pomorskoj organizaciji. U imo su otvoreni pregovori o uvođenju globalnog sustava mehanizma za izvješćivanje, provjeru i praćenje. Ti pregovori napreduju vrlo sporo, no koliko se meni čini idu u pravom smjeru. Prijedlog je iznesen. sadašnje predsjedništvo ima pozitivan pristup tom novom sustavu i sadašnja situacija ukazuje na to da ćemo doći do rješenja prije konferencije u Parizu. Zemlje kao što su Kina i Indija e, i dalje su ostale pri prilično e, tvrdim stavovima u, po pitanju globalnog sporazuma. E, kolege, molim vas, nemojte govoriti kada nam se obraća povjerenik i sada izvjestitelj. Ispričavam se povjereniče ali mislila sam da je ovo neophodno. Naš posljednji govornik je izvjestitelj Jose Inacio Farija. Dvije minute, izvolite. Microphones, please, for the technicians. Mikrofon, molim. Okay.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 center are Could the technicians please turn off the microphones in the center? Molim vas uključite mikrofon. Mislim da imamo neke tehničke poteškoće. Gospodine Farija, imate riječ. Čujete li me? Hvala, gospođo predsjednice. U ovoj posljednjoj fazi Želio bih zahvaliti svojim kolegama na svemu što su rekli i povjereniku. Ovo je vrlo važno pitanje. E, drage kolege, unatoč činjenici da ovaj e, zakon postavlja nove zahtjeve na e, brodarske prijevoznike u smislu emisija CO2 i podnošenja izvješća o E, prevaljenoj udaljenosti i teretu. Vrlo važno je da prikupljamo sve te podatke jer se, e, ti ljudi moraju poštivati obveze. Želimo umanjiti istodobno administrativno opterećenje i možda bismo to mogli učiniti na temelju postojanja ispravne, prikladne dokumentacije na samom brodu. E, govorimo o brodovima koji imaju više od 5000 bruto, bruto tona, što je zapravo samo 5% svih brodova, ali oni ispuštaju 90% emisija. Dakle, to moramo i na tome moramo ustrati na razini i MOA e, kako bismo mogli sklopiti međunarodni sporazum što je prije moguće. Komisija preispituje sadašnje zakonodavstvo pa će zaključiti da li, kada će to biti neophodno. Siguran sam da će ovaj novi zakon učiniti pomorski promet e, prihvatljivijim za okoliš. E, u svakom slučaju to je e, dobar korak jer ćemo pokušati u budućnosti ugljične emisije neutralizirati što se tiče atmosfere. Mogli smo, možda smo mogli biti ambiciozni kod nekih ciljeva, posebice što se tiče stakleničkih plinova, učinili smo sve što smo mogli. E, svi klubovi zastupnika su ostvarili konsenzus, te je ovo kompromis. Nadam se da će povjerenik u e, Međunarodnoj pomorskoj organizaciji to moći iskoristiti kao dobar temelj za budući napredak. Postoje velike tenzije između parlamenta i vijeća, e, no na kraju smo uspjeli izraditi dokument koji je uravnotežen. Mislim da se svi slažu da je dobar i glasovat ćemo o njemu. Zahvaljujem svim kolegama, zahvaljujem povjereniku, zahvaljujem svima koji se zalažu za zaštitu okoliša. Nadam se da ćete glasovati za. Hvala gospodine Farija. Nadam se da, vam, da ste uživali u tome što ste nam se mogli obratiti na, sa strane na kojoj sjedi komisija. Nadam se da su mikrofoni sada proradili. Ovime zaključujem raspravu. Glasovanje će se početi za nekoliko minuta. Hvala.